pristupom. Dobro vidjeti razinu angažmana s strane kako bi se pripremili za provedbu odredbi, snažan napredak je stvaran i prije samog potpisivanja. Pritisak Europske unije da ploda i pozdravljam takav razvoj događaja. Što se pitanja rada tiče, Vjetnam je novi radni zakon u svoju koji prepoznaje pravo slobode okupljanja na razini poduzetništva, također nove odredbe za kolektivno pregovaranje u skladu sa temeljnom konvencijom ILO koju nedavno Vjetnam ratificirao. Vjetnam je ratificirao šest od osam konvencije Međunarodne organizacije rada i ima jasan plan za ratifikaciju preostalih do 2021. odnosno 2023. Također se Vjetnamo radi na uklanjanju dječjeg rada sa ohrabrujućim početnim rezultatima koje je trenutno prenijela organizacija rada, dakle manje, više od 30% od prošlog istraživanja, tako da su ovi svi događaji sjajni, no i dalje će komisija nadzirati provedbu kako bi Vjetnam učinkovito nastavio ovim reformnim programom. Vjetnam je također počeo pripremati se za institucionalnu strukturu koja se predviđa unutar sporazuma slobodnoj trgovini, uključujući uključnost neovisnih organizacija civilnog društva, domaćih savjetodavnih skupina, a pitanje ljudskih prava je još jedna tema kojom se bavimo, ali vjeren sam da će konstruktivna komunikacija, uključujući godišnji dijalog o ljudskim pravima, biti dobar način da se pozabavimo svim postojećim nedostacima. Vjerujem da ovi sporazumi će stvoriti bolju podlogu za daljnji angažman i konstruktivan dijalog s, Vjetnom, Vjetnamom u svim područjima, no s druge strane, ukoliko ga ne ratificiramo, Europska unija će imati manje mogućnosti da nastavi sa radom na reformama u Vjetnamu i potkopala bi vjerodostojnost Europske unije kao vjerodostojnog partnera. Hvala. Hvala povjereniče. Hvala sad u ime odbora za vanjske poslova. Kisela Rimer ima riječ, izvolite. Hvala. Ja ću glasovati za ova dva sporazuma jer sam uvjerena da je to e, šansa i za vijetnamski narod i za europljane. Iz perspektive ljudskih prava Vijetnam e, izaziva nelagodnom zabrinutost. U svakom slučaju e, oni trebaju poštovati u kontekstu investicija europske standarde. S ovim sporazumom vijetnamska vlada se obvezuje da će poštovati temeljna prava, ali prije svega prihvaćaju e, pridržavanje e, pravila. Ovaj sporazum također e, predviđa, to je velika pobjeda, da Europska komisija uvede mehanizam za žalbe u pogledu ljudskih prava. I na kraju Vijetnam predlaže da AFET je u dijalogu s Vjetnamom o ljudskim pravima. E, to je prvi put da se e, ovo predlaže i omogućuje da Europski parlament sjedne za pregovarački stol gdje obično ne sjedi. U svakom slučaju treba napraviti sve kako bi se poštovala ljudska prava. Zahvaljujem. U ime odbora za razvoj gospodin Tobe ima riječ. Gospođo predsjedateljice, slobodna trgovina je jedan od najboljih alata da se ljude izvuče iz siromaštva povijest je to pokazala vrlo jasno. ovaj sporazum pokazuje da Vjetnam može ići u smjeru uključivog rasta i s ovim sporazumom također postavljamo vrlo visok standard kao svobuhvatan kao sjedim sporazum sa zemljom u razvoju. Kao predsjednik odbora za razvoj, drago mi je što ovaj sporazum ima jedno poglavlje koje se bavi isključivo održivim razvojem, što se učinkovito mora i provesti. Pozdravljam također vremenski okvir za Vjetnam o tome kada ratificirati neratificirane ne konvencije ilo i potičemo obje strane da u potpunosti iskoriste odredbe u sporazumu kako bi doprinijele osnaživanju ljudskih prava u Vjetnamu u smjeru održivih razvojnih ciljeva. Potičem komisiju da blisko surađuje s civilnim društvom kako bi se brinuli da rast u Vjetnamu osnaži zaštitu okoliša i prava radnika. Zaključno, odbor za razvoj preporuča da se da sporazumom do pristanak ovom sporazumom. Hvala. Hvala u ime odbora Peš, zastupnik Bartolo. Dragi kolege, slobodni trgovinski sporazum sa Vijetnamom uključit će i vrlo važno poglavlje o obliku trgovine između ovih partnera vezano uz ribarske proizvode. Mislim da je važno razumjeti da ne želimo pasivno prihvaćanje sporazuma, moramo ga prihvatiti aktivno i to s obje strane. Također je vrlo važno podići standarde ribolovnih proizvoda u Vjetnamu na našu razinu. To je vrlo važno. Također u obzir možemo uzeti različite postojeće jazive koje postoje, jazove koji su pravne naravi, no odbor za ribarstvo je zatražio da komisija i dalje pomno prati detalje u ribolovnom sektoru u Vjetnamu i da u obzir uzme u nadolazećim mjesecima E, mogućnost bliskog nadzora, uskog nadzora provedbe mjera te da se prije svega pobrine da imamo održiv razvoj ovog sektora. Hvala. Hvala u ime klubova zastupnika za EPP zastupnik Winkler. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani kolege, uvaženi povjereniče. Pregovori između Europske unije i Vjetnama započeli su 2012. <clears throat> Zaključeni su provizorom 2015. ponovno otvoreni i finalizirani u lipnju 2019. Tih osam godina je posvjedočilo dramatičnom napretku u Vjetnamu u svim pogledima. Jedan od ključnih napredaka i elemenata je upravo odigrala Europska unija. Dakle, perspektiva osnaživanja suradnje Europske unije Vjetnama provodeći ovaj sporazum kao je sporazum o zaštiti ulaganja daje pozitivan poticaj vjetnamskim tijelima vlasti. Nedavno smo e, čuli o domaćim savez radni plan o nacionalnim savjetodavnim skupanima, skupinama, e, zajedničkom parlamentarnom odboru za nadzor i ovaj dom se sutra sučava s jednim ključnim izborom dati ili ne dati pristanak na sporazume. Odgađanje bi bio jedan izbor 20. stoljeća gdje dajemo daljnju zadaću Vjetnamu, pošaljimo ih kući da odrade taj dio posta posla. A odobravanje ovoga je izbor 21. stoljeća gdje formuliramo svoje očekivanja i tada kažemo vjetnamskim partnerima učinimo to zajedno. Kao izvestitelj u Sjeni za EPP moj je mišljenje da glasamo za sutra i tada zajednički radimo s Vjetnamom na bolju, slobodniju i održiviju budućnost. Hvala. Hvala me se da zastupnik Lange dvije i pol minuta. Hvala gospođo predsjedateljice. Willy Brandt je prije 50 godina govorio o konceptu promjene kroz približavanje kako bi sa zemljama koje imaju drugačije svjetonazore ipak stupili u dijalog i kako bismo mogli razgovarati o poboljšanju situacije za ljude koji žive u tim zemljama. I mislim da je to upravo pravi put kada govorimo o odnosima sa Vijetnamom. Dakle, moramo pokušati kroz dijalog postići poboljšanje situacije e, na licu mjesta, odnosno e, moramo postići poboljšanje životnih uvjeta za ljude tamo. Ja sam uvjeren da mnogi od vas, uvaženi kolege i kolegice, nose odjeću iz Vijetnama, cipele, pametne telefone od Samsunga su svi proizvedeni u Vjetnamu, svi tableti od Samsunga su proizvedeni u Vjetnama i uvaženi kolege i kolegice moramo uvesti pravila, pravila proizvodnje. Moramo osigurati da se pridržavaju standarda e, kada govorimo o korištenju kemikalija, moramo zaštititi radnička prava. I gospodine povjereniče, Sve to je Europski parlament postigao u zadnje dvije godine. Mi smo intenzivno pregovarali i ja sam ponosan ovaj parlament da je iskoristio sve mogućnosti i da je postigao da se ratificiraju norme ILO-a i da se provede jedan plan obvezujući plan koji je izradio ILO. Sve to smo mi postigli dakle da organizacije civilnog društva budu neovisnije i da se stvori prostor za ciljeve koje želimo postići. Dakle, mi smo doista postigli poboljšanje po pitanju zaštite ljudskih prava i to prvi puta u okviru ovoga dijaloga koji vodi pod odbor Europskog parlamenta. To do sada još nikada nije postignuto i svi mi skupa surađujemo u provedbi. Dakle, mislim da možemo doista kao parlament biti ponosni na to što smo postigli, ali uvaženi kolege i kolegice, posao tek sada započinje zato što ćemo se i dalje boriti zato da kroz ovaj sporazum situacija i životni uvjeti budu poboljšani. Dakle, posao tek započinje. Hvala. A sada riječ ima gospođa Karls Bro u ime kluba Renew. gospođa predsjedateljica poštovani povjereniče, zastupnici Europa se snažno zalaže za slobodnu trgovinu. Sutra možemo učiniti nešto povijesno. Ovo su najambiciozniji sporazumi koje Europska unija ikad ispregovarala sa zemljom u razvoju. To će biti ekonomska situacija gdje obje strane pobjeđuju. Europska unija i Vjetnam već su važni trgovinski partneri, a ta trgovina nastavit će se sa ili bez sporazuma. No, uz ove sporazume naša će trgovina postati pravednija, prevedljivija, održivija i za okoliš, i za ljude, i za sve. Tijekom pregovora Vjetnam je poboljšao prava radnika. Šest od osam konvencija ILO-a su potpisane, e, znatno je smanjena razina rada djece. Znamo da neki žele odgoditi sutrašnje e, glasanje, s obzirom da demokratski razvoj događaja u Vjetnamu nije bio dostadan. I da, voljeli bismo da je ostvare mnogo veći napredak što se tiče demokracije ljudskih prava. No, moramo se pitati Želimo li bolju priliku promicanja demokracije bez sporazuma? Nemojmo one koji se bore za slobodu razočarati. Iskoristimo svaku priliku da ovakve sporazume upotrebimo kao platforme za demokraciju, za slobodu. Tijekom prošlog tjedna, pod nadzorom parlamenta, došlo do nekih malih pozitivnih pokazatelja, pa glasajmo sada za ove sporazume i upotrijebimo vrijeme koje imamo za promicati demokraciju i ljudska prava u Vjetnamu zajednički. Hvala. Hvala. U ime ideja zastupnik Lančini, jedna minuta i pola. Hvala. Prije nego što bilo kakve trgovinske procjene provedemo, trebali bismo imati na umu da je Vjetnam politički represivna zemlja u kojoj komunistička stranka ima monopol na vlasti i nema neovisnih medija. Ne tolerira se nikakvo suprotno mišljenje, kritiziranje se kažnjava zakonski, nema sindikata, trgo, vjerske zajednice su pod kontrolom države. Mnoge od obveza koje su vjetnamska tijela vlasti spomenula su sročene bez konkretnih rokova i samo imamo nekakve nejasne izjave. To je vrlo naivno i što se nas tiče to je velika žrtva usporedbi s onime što se traži država članica unutar Europske unije. E, glavni izvor energetike je ugljen, očekuje se da će preko 40% ga se koristiti u mješavanju energenata sa stotinu električnih postrojenja koja rade na ugljen. Nedostatak projekata i ozbiljnih financijskih eh, planova da se očisti rijeka Mekong otvara mogućnost da se otvara svake godine velik uvoz eh, bezcarinske robe u Europsku uniju. strane komisije ne postoji dovoljno poznavanje značaja i osjetljivosti na ovu situaciju. U pitanje se dovodi intelektualno vlasništvo, jer tu su vjetnjamska pravila također nejasna i neučinkovita, tako da je naša dužnost kada ćemo glasati ne zaboraviti da moramo braniti ove sektore u Europi, a ne misliti samo o osobnoj dobiti. Hvala puno ime zelenih, e, gospodin Brikmon. Nakon što smo glasovali protiv e, iz, izvješća jučer, e, mi napravimo ovo je prvi puta da zapravo radimo raskorak od naših vrijednosti. Dakle, vaše izvješće o ljudskim pravima u svijetu o kojoj smo glasovali e, prošle godine i zeleni plan. Vijetnam je krenuo u reformu e, zakona o radu. Istina je, isto kao i u ratifikaciju konvencija Međunarodne organizacije rada. Međutim, radi se o tome da je potrebno promijeniti kazneni zakon da bi se omogućilo odruživanje radnika i tako dalje. Mi smo tražili E, odgodu ratifikacije kako bismo zajedno radili na tome s Vijetnamom. Vijetnam e, nam nije pozitivno odgovorio na to. U svakom slučaju nije došlo do promjena kaznenog e, zakona. I mi smo spremni to prihvatiti u, u, u kojem interesu ekonomskom, ali u koji je to interes gospodine e, Bourgeois. E, deficit naše bilance plaćanja će s ovim sporazumom još e, povećati. E, trvo, drvo, tekstil i tako dalje. Dakle, ta industrija isto tako traži odgodu. Još gore, oni opravd, Vijetnamci opravdavaju uhićenje novinara, oni ograničavaju slobodu tiska u tom smislu treba prozvati e, Vijetnam. Isto tako veliki je tu raskorak sa zelenim planom. E, to je zemlja koja se bavi nelegalnim ribolovom i e, krčenjem šuma. Zatim je tu i sukob interesa, potencijalni sukob interesa. A mi nastavljamo raditi kao da toga nema. Prošli tjedan ste e, dobili kao i ja stotine mailova sindikata građana, e, nevladinih organizacija koji ovo ne žele. E, zadnjih godina, mjeseci, tjedana pogoršava se stanje ljudskih prava u Vijetnamu. Nadam se, dragi kolege, da ćete promijeniti svoje stajalište o pregovorima zato što ljudska prava i zeleni plan e, u protivnom ispašće da naš dom ne poštuje. Hvala, sad imamo Ecera Riječ ima kolega Zahradil. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Nakon e, osam godina pregovora skoro smo stigli na cilj. Dopustite mi zato da se osvrnem na trenutačnu situaciju. Kao bivši izvjestitelj, ja sam do prošle jesene bio izvjestitelj i moram reći da je ovaj sporazum dobro ispregovaran od strane Europske komisije. Ona se izravno držala svojeg mandata koje je dobila od parlamenta i mislim da je vrlo važno da Europska unija pošalje signal da se zalaže za slobodnu trgovinu sada u ovim vremenima sve većeg protekcionizma u ovim vremenima kada Sjedinjene američke države se povlače iz sporazuma, dakle nastao je vakum i mi ga sada možemo ispuniti. Trenutačno ne postoji niti jedan drugi sporazum sa zemljom iz ove regije. Vijetnam ima više od 90 milijuna stanovnika i predsjeda ASEANom trenutačno i sada je u našem političkom i gospodarskom interesu sklopiti sporazum sa Vijetnamom. Ako nećemo sklopiti taj sporazum, onda ćemo izgubiti kubiti, a Kina ili SAD će profitirati. Hvala, a sada riječ ima gospodin Maurel, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Treba li produbiti partnerstvo s Vijetnamom? Da, oko toga se svi slažemo. Da li se to nužno treba napraviti putem sporazuma o slobodnoj trgovini? Ne. Dakle, o tome se radi. Vi mislite da je sporazum o slobodnoj trgovini rješenje za sve probleme? Ne. E, mi se ne slažemo e, s komisijom da ćemo od toga svi profitirati. Deficit e, trgovinske bilance svijet je 30 milijardi. Komisija kaže da će on povećati se na 40 milijardi. Tko će to platiti? Vjerojatno oni iz najranjivih industrija, tekstilne industrije. U svakom slučaju, tamo se nalaze najveće manufakture u svijetu u svakom slučaju e, kaže se da će oni usvojiti e, standarde svjetske organizacije e, rada. To su obećanja. Mislim da je to naivno očekivati, ali je to i licemjerno. Vijetnamska vlada je nije odgovorila na naše očekivanja. Oni su po slobodi tiska 161 od 178 zemalja e, svijeta. E, stalno govorimo o klimatskim promjenama, o zelenom planu, a istovremeno e, govorimo o sporazumu sa zemljom koja ne štiti okoliš. Dakle, Europska unija na ovaj način zapravo E, <clears throat> stvara imidž nekoga ko stalno ima u prvom planu ekonomski interes. Hvala, već smo završili javljanje u ime kluba zastupnika i sada bih zamala sve daljne govornike da se drže vremena za govorenje. Sljedeći ima e, zastupnik Begin, tri minute. Zastupnica. Hvala predsjedateljice, kolege, povjereniče. Prije tri godine glasili smo moje rezoluciju o trgovinske strategije za Europsku uniju i parlament je pozvao na sklapanje sporazuma sa visokom razinom rasta. Moje riječi su saslušane. Vjetnam je novi azijski tigar sa rastućim BDP-om oko 7% svake godine i povećanim bogatstvom u naciji što dovodi do sve većeg potrošnje naših europskih proizvoda. Uz ovaj sporazum imat ćemo carinske kvote od 0% i isto tako proizvode sa oznakom zemljopisnog porijekla koji će biti zaštićeni. 30 osoba njih je talijansko, 22% ukupno dakle, i to je izuzetno važno i za Italiju. Što se tiče trgovine s mojom zemljom, ona je znatno porasla, izvozi za 12% svake godine, i imamo isto tako odnos uvoza i izvoza koji se povećao sa 3,7 milijardi. I to je najveći iznos za bilo koju azijsku zemlju. Velika je potražnja za talijanskim proizvodima, 300 milijuna ide na talijanski izvoz u talijanskom sektoru, 65 milijuna prehrambene proizvode i isto tako imamo i strojeve. Ne dola, nije u pitanju uopće da ovaj sporazum je nešto što je vrlo pozitivno, no postoji i problem. A to je situacija ljudskih prava u Vjetnamu koja se ne čini da se razvija u pozitivnom smjeru. Postoji cijeli niz e, zakonodavnih akata koji još nisu usvojeni što se tiče zaštite ljudskih prava, a ovaj konkretno sporazum naravno promijenit će situaciju i ako ćemo sutra o tome glasati, mi ćemo glasati za, no ja bih od vas kolege zatražila da ovo glasanje odgodimo. Zamolila bih vas da pustimo našim vjetnamskim kolegama da dovrše nužne reforme, demokratske reforme i naravno da im pokažemo neki znak dobre volje u tom smislu. Smatram da je to važno. Važno je za nas dopustiti si to vrijeme kroz koje bi naši vjetnamski prijatelji mogli poboljšati situaciju. Nije uopće pitanje da su oni doista naši prijatelji i ostaćemo prijatelji u budućnosti, no situacija vezana uz ljudska prava svakako se mora promijeniti. Zastupnik Hansen. Hvala, gospođo predsjedateljice. Američka vlada tvrdi da je e, najvažnije pravilo e, kada se radi o 21. stoljeću e, koje upravlja svim odnosima zapravo trgovinsko pravilo. Sutra ćemo imati povisnu priliku da dokažemo suprotno, pokažemo svijetu da postoje i drugi propisi koje treba slijediti, a ne samo oni trgovinske naravi. Da, Vijetnam je zemlja u razvoju i sasvim je jasno da proces ekonomske modernizacije, e, modernizacije zaštite okolišta i posebice socijalne modernizacije jest nešto što još e, je daleko od završetka. E, međutim, ratifikacija ovoga sporazuma ne znači da ćemo staviti točku na danje razgovor o tome što se događa u Vijetnamu, prestati sa svakim razgovorom o zaštiti ljudskih prava i dati bjanko ček vijetnamskoj vladi da radi što želi. 45 godina nakon kraja vijetnamskog rata i 30 godina od otvorenja diplomatskih odnosa e, moramo e, paziti da to ne učinimo. Dame i gospodo, e, ja podržavam dogovor, kompromis koji je pred nama zato što mislim da nam može omogućiti da nastavimo razgovore sa vijetnamskom vladom i to na jednoj vjerodostojnoj platformi. Zajednički odbor je zapravo dobio mogućnost e, promicati socioekonomske promjene u Vijetnamu i poboljšati e, život svim vijetnamcima sljedeća je zastupnica Toja na jednu minutu. Postoje nesumnjive prednosti koje će donijeti ovaj sporazum i europskom gospodarstvu, italijanskom gospodarstvu kao i talijanskom izvozu, a isto tako i Vjetnamu koji će uspjeti napraviti kvantitativni skok u razvoju. Dakle, znamo to i svjesni smo toga, ali ne možemo zatvarati oči pred vrlo kritičnom situacijom koja vlada u toj zemlji u smislu ljudskih prava općenito, u smislu sindikalnih prava, u smislu političkih sloboda, političkih zatvorenika. Ja to stalno ističem i čudim se da komisija ne poklanja tome pažnju. Gospodine povjereniče, molim vas za pažnju. Obraćam se komisiji. obratit ćemo se komisiji napismeno i zatražit ćemo i kada je riječ e, o suradnji za razvoj da budemo dosljedni. Tu ističemo i pitanje prisilnog rada, rada maloljetnika i rada žena u neprihvatljivim uvjetima. To nije samo e, kriv Vjetnam za to, nego zbog e, globalnog lanca vrijednosti neki dobavljači žele dobavljati robu što jeftinije. Naravno, ostvareni su koraci naprijed, e, naročito zahvaljujući mojem klubu, jer smo mi pregovarali i tražili smo mnogo toga, ali trebamo tražiti još mnogo više radničkih prava, prava djece i prava žena. Trebamo strogo pratiti provedbu ovog sporazuma. E, predsjednica prekida govornicu. Hvala. E, riječ ima zastupnica Hanna jednu minutu. Hvala, budimo jasni. Vjetnam je komunistička zemlja. Da ne nije demokracija, niti ne stvaramo trgovinske sporazume preko noći. Međutim, sporazum će potaknuti ekonomski razvoj, omogućit će ljudima da izađu iz siromaštva i da će im više prava i zaštite. Novi zakon o radu je posebice loš za ranjive skupine. Ako e, Europska unija e, potakne razvoj sloboda, ostali će slijediti. Postoji ogromni potencijal za bolju zaštitu ljudskih prava u Vijetnamu. Mi već jesmo u trgovinskoj razmjeni sa Vijetnamom. Ne radi se o tome hoćemo li ili ne imati s njima trgovinsku razmjenu. Radi se o tome hoćemo li poboljšati okolnosti u kojima se ona odvija. Stoga pošaljimo poruku cijeloj azijskoj regiji. Pokažemo da suradnja s Europskom unijom e, može biti korisna. Nemojmo dozvoliti da drugi akteri poput Kine stupe na scenu i preuzmu nam primat podržimo e, ljude u Vijetnamu u njihovom razvoju. Hvala. Hvala, a sada kolegica Žuvan minutu. Kolega Žuvan. Gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege, ne glasujemo o ugovoru za koji smatramo da nije dobar za Europsku uniju, nije dobar za Francusku i nije dobar za Vijetnam. Već godinama govorimo o um, uništavanju uh, ekoloških izvora, već godinama naglašavamo opasnost strateške ovisnosti kada se radi o opskrbnom lancu koji je tisućama kilometara od nas i usprkos našim najboljim namjerama u takvoj situaciji ne kontroliramo ništa. A isto tako e, pokušavamo se miješati u suverene slobode, e, suverene države. Zašto ne bismo trebali potpisati ovaj sporazum? Zato što smatramo da je 21. stoljeće vrijeme kada ćemo okrenuti stranicu globalizacije i e, međunarodne trgovinske razmjene. Radi se o stoljeću u kojem će se tražiti autonomna, autonomno poslovanje, u kojem će se tražiti autonomna industrija, a prvenstveno smatramo da je 21. stoljeće, 21. stoljeće je doba ko, koje će obilježiti ekonomski patriotizam i strateška sloboda. Hvala. Gospođa Kavacini, minutu. Hvala lijepa. Ovaj je parlament u studenom odlučio da Pariški sporazum treba biti uključen u sve naše trgovinske sporazume. U prosincu je ovaj parlament odlučio da će svi naši trgovinski sporazumi imati obvezujuće okolišne i socijalne standarde. Isto tako ovaj se parlament smatra pionirom u borbi za ljudska prava. Međutim, usprkos tome, većina ovoga doma spremna je potvrditi ovaj dogovor s Vijetnamom. Usprkos tome što se stanje ljudskih prava tamo i tekako pogoršava a od 2016. godine broj kršenja ljudskih prava je u porastu. Također vidimo da se građanske slobode sustavno guše. U toj situaciji imamo e, sporazum pred sobom koji još uvijek ne sadrži obvezujuće e, socijalne i okolišne standarde. Socijalisti i demokrati uvijek su tvrdili da je to linija preko koje se neće prijeći. Meni je jasno da želimo učiniti trgovinsku razmjenu održivijom i e, boljom za zaštitu okoliša, ali dragi kolege, zavaravamo sami sebe ako ćemo na prvoj stepenici popustiti i pristati na sporazum koji nije u skladu sa zelenim sporazumom. Potičem vas, recite ne, zatražimo od komisije da pregovara ponovno i da uskladi e, vijetnamski sporazumom sa novim zelenim planom. Pošaljimo snažnu poruku vijetnamskoj vladi e, i zatražimo da popravi grozno stanje ljudskih prava prije nego što pristanemo staviti svoj potpis na ovako nešto. Hvala. Mogu li molim vas zamoliti kolege da ako međusobno raspravljaju ne čine to toliko glasno? Hvala. A sada dajem riječ gospođi Aguilar minutu. Hvala vam lijepa, poštovana predsjednice. Evo danas smo se ovdje sastali kako bismo govorili o sporazumu s Vjetnamom koji će koristiti različitim sektorima u Europskoj uniji. E, a istovremeno e, među njima mogu biti sektor vina, mesa i neki drugi. Međutim, istovremeno e, komisija e, odbija štititi svoj isto tako jako važan sektor, a to je sektor riže, koji ima jako niske cijene u Aziji i izvan, izravni je konkurent Italiji i Španjolskoj. Španjolski su uzgajivači riže jako razočarani ovakvim postupkom. Deficitaran E, biti deficitaran u proizvodnji riže ne znači da e, ne možemo postići bolje uvjete rada. Ne razumijem zašto se 2019. godine e, s obzirom na to što se dogodilo u Mijanmaru i Kambođi i dan danas čine iste greške i ne štiti se zajedničko tržište, odnosno osjetljiv proizvod na tom tržištu kao što je riža

Hvala, povjereniče Hogan. Poštovani kolege, Vjetnam nakon Singapura je naš najvažniji partner eh, u jugoistočnoj Aziji. Ovim sporazumom ukinemo gotovo sve carine i otvaramo Europskoj uniji tržište od gotovo stotinu milijuna potrošača i to tržište sa srednjim svojim koji brzo raste i koji ima veliku kupovnu moć. To otvara velike mogućnosti 600 švedskih poduzeća od juga Švedske do sjevera Švedske koje je u Vjetnam, ali isto tako je to i velika prilika za sve one koje uvoze iz Vjetnama. Ono što se nadam jest da će što više poduzeća moći početi uskoro trgovati sa tim velikim tržištem. Europski parlament je odasao izaslanstvo prošle jeseni u Vjetnam. Ja sam o tome sudjelovao i susreli smo se sa aktivistima za ljudska prava, ministrima iz vladajuće stranke, humanitarnim organizacijama i predsjednicima Međunarodne organizacije rada i svi su nas pozvali na ratifikaciju ovoga sporazuma očekujemo porast e, od 16% izvoza Europske unije ka Vjetnam i to je dobro za šesku konkurentnost, za europsku konkurentnost i za poduzetništvo i zato ću glasovati za ovaj sporazum. Hvala gospodin Glucksman Dragi kolege, proglasili smo krizno stanje vezano uz klimu. Donijeli smo zeleni sporazum. Evo, prošlo je tek mjesec dana. A sada se od nas traži što? Da izglasamo još jedan sporazum o slobodnoj trgovini kao da se ništa nije dogodilo. Suprotno obećanjima koje smo dali crno na bijelo u zelenom sporazumu, ovaj sporazum s Vijetnamom nema nikakvih obvezujućih normi vezano u zaštitu okolišta ili socijalna prava predlažem da ipak e, barem poklonimo minimum vrijednosti našim vlastitim riječima. Branitelji ljudskih prava, sindikalisti, Pan dung, svi oni tražili su da ne potpisujemo ovaj sporazum. Ako polažete ikakvu vrijednost na vaše vlastite riječi, onda nemojte potvrditi sporazum dok je on u zatvoru. Dragi kolege, postoji nešto što je važnije od trgovine, a to je naša budućnost, budućnost svih nas i naša načela. Ovo je prilika da to i dokažemo. Hvala. Hvala, riječ kolega Izvolite. Hvala. Gospodine povjereniče, drage kolege, Vijetnam je naš e, drugi trgovinski partner u jugoistočnoj Aziji. Evropska unija očekuje mnoge koristi od ovog sporazuma o slobodnoj trgovini. Da, među ostalim, 69 e, geografskih oznaka podrijetla bit će zaštićene sporazumom, od čega veliki dio francuskih će se također bolji pristup postupku javne nabave koji će biti uređeniji. Međutim, ono što još uvijek u velikoj mjeri brine su ljudska prava i njihovo sadašnje stanje. Novinari su još uvijek u zatvorima, usprkos zahtjevima koji dolaze iz Europske unije. Mislim da moramo biti zahtjevni kada se radi o zaštiti ljudskih prava i održivom razvoju. Naša trgovinska politika je politika kojoj se moramo rukovoditi rukovoditi zaštitom ljudskih prava. E, trgovinski sporazum nije cilj sam po sebi. To je ključ koji može osigurati e, uspjeh u međunarodnoj, na međunarodnoj sceni i izbjeći trgovinski rat. Hvala. Hvala ima zastupnik Hajdar na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Odmah da kažem, ja ću glasovati za ovaj e, sporazum. Ja sam jedan od e, zagovaratelja slobodne trgovine koja uvijek donosi koristi i za obje strane i također kao pokretač rasta. E to se tiče naročito veza između Europske unije i jugoistočne Azije. Vjetnam, e, međutim, je e, zemlja koja se nalazi u dinamičnom okruženju i od 90. godina ta zemlja bilježi stalno 5% rast e, i također se tamo razvija infrastruktura. Osim toga je Vjetnam i važan izvorni partner za Europu koliko to zvučalo pozitivno, ipak treba spomenuti i negativne strane Vjetnama. Novinari koji su kritički orijentirani, aktivisti za ljudska prava su eh, istjerani iz zemlje od strane vlade ili pak eh, umiru u čudnim okolnostima. Nadamo se da ćemo ovim e, slobodno trgovinskim sporazumom pridonijeti tome da se poboljša stanje ljudskih prava u Vjetnamu. Hvala. Riječ e, ima kolega Žado na jednu minutu. Merci, e, Hvala gospođo predsjednice. Kolege, što smo slušali i govorili europljanima tijekom predizborne kampanje posvuda u Europi. Gotovo je sa sporazumima o slobodnoj trgovini koji e, nisu u skladu sa našim načelima zaštite okoliša, našim načelima socijalnih prava, s našim načelima e, zaštite ljudskih prava. Gotovo je sa sporazumima koji daju svoj doprinos strašnim klimatskim promjenama zbog e, krčenja, prekomjernog krčenja šuma. Gotovo je sa sporazumima o slobodnoj trgovini u kojima se dozvoljava nezakonito ribarstvo. Gotovo je sa sporazumima o slobodnoj trgovini koji se protivi demokratskim i ljudskim slobodama. A eto, što se događa? Prvi sporazum dođe na glasovanje, a sve te grupe, socijalisti i demokrati, e, konzervativci, liberali, svi su spremni izglasati sporazum o slobodnoj trgovini koji je u potpunosti suprotan izjavama i obvezama koje je komisija preuzela u sklopu zelenog plana. E, i to u korist globalizacijskih vrijednosti, a suprotno našima. Nakon rasprave o Brexitu, e, sada dolazimo u ovu situaciju. Niste li shvatili da je glasovanje za Brexit među ostalim bilo takvo kakvo je bilo, zato što smo odlučili e, svoju industriju izmjestiti u druge zemlje i onda tamo otići eksploatirati ljude bez ikakvih prava, bez ikakve zaštite i slično. Molim vas, e, dajte pokažete malo pristojnosti prema Vijetnamcima, prema svojim biračima i prema sebi samima. Glasujte protiv ovog sporazuma s Vijetnamom e, koji je protivan svim europskim vrijednostima. Hvala riječima zastupnik Juržica na jednu minutu. Hoci vjetnam nije krajina, s iako Vjetnam nije demokratska zemlja, ja podržavam ovaj sporazum iz sljedećih e, razloga. Od 2009. godine Vjetnam je 32. mjesta po količini uvoza u zemljama jugoistočne Azije, a 2011. godine bio je već na desetom mjestu, naročito kada je riječ o odnosima sa Europskom unijom. Ako se ovaj sporazum bude pozorno pratio, onda će on dovesti i do poboljšanja demokracije u Vjetnamu i također do uvođenja naših vrijednosti. Europska unija može zadržati mogućnost za uvođenje sankcija ako se tamošnje stanje ne popravi. Ja vjerujem da za deset godina će Vjetnam imati bolje zaštićena ljudska prava i e, zaštitu okoliša. Hvala. E, riječ ima gospodin Radešovski na jednu minutu. Dragi prijatelji, ja ću podržati ovaj sporazum 5. veljače 2020. godine na jednoj konferenciji u Briselu se govorilo o Bangladešu i govorilo se o uvozu tekstila iz Bangladeša. Jedna predstavnica Bangladeša rekla je da će tim sporazumom Bangladeš e, gubiti e, svake godine 13 milijardi eura. Naime, Europska unija je najveći uvoznik tekstila iz Bangladeša i Vjetnam je najveći konkurent Bangladešu. Što će za Bangladeš značiti da će ta zemlja izgubiti veliki udio na tržištu. Nadam se da na ovaj sporazum nisu utjecale veliki proizvođači tekstila. Znamo u kojim uvjetima rade djeca u tvornicama tekstila. I još nešto. Sjećam se još uvijek na ratu u Vjetnamu i one koji su izgubili živote tamo. Mi nešto dugujemo u Vjetnamu, moramo potpisati ovaj sporazum. I ako ne potpišemo ovaj sporazum, onda ćemo ponovno bacati bombe na vjetnamski narod. E, hvala riječima e, kolega Simon na jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama dokaz je da možemo uspostaviti europske standarde u svijetu kroz sporazum o slobodnoj trgovini, značajno poboljšanje radničkih prava, e, poboljšanje statusa neovisnih sindikata i poboljšanje mehanizma e, koji su među ostalim upisani u Pariškom sporazumu, a koje inače ne bismo mogli e, ispoštovati. Kakav uspjeh kolege s lijeve strane obično su protiv sporazuma o slobodnoj trgovini i to je nešto što imaju zajedničko s populistima na krajnjoj desnici. Međutim, postavlja se pitanje, to je vrlo zanimljivo, kako želite poboljšati ljudska prava u svijetu putem demonstracija, pisama, prosvjeda? Jedini, zaista jedini realni način da u svijetu u kojem dolazi do pomaka paradigme i e, prijenosa e, snaga e, na globalnoj razini, jedini način na koji možete imati nekakav utjecaj su slobodne, sporazumi o slobodnoj trgovini, a mislim da ne bismo trebali slijediti smjer koji Europsku uniju više ne čini pouzdanim trgovinskim partnerom. Hvala gospodin Dandi na jednu minutu. Hvala. Prema podacima 2018. godine međusobna trgovinska razmjena između Europske unije je iznosila otprilike 40 milijuna eura. To znači da je već sada Vjetnam važan trgovinski partner za Europsku uniju i da svakoga dana naši e, građani se koriste proizvodima koji su izrađeni u Vjetnamu. Ovaj sporazum može poboljšati trgovinske i političke odnose sa jednim strateškim partnerom u izuzetno važnoj regiji kao što je to jugoistočna Azija. Naime, ovaj sporazum će e, pružiti jedan siguran i pouzdan sustav propisa. Vjetnam je u proteklih nekoliko godina krenuo putem značajnih reformi, naročito u pogledu radnog prava i e, napredak je također potvrdila i Međunarodna organizacija rada. Naravno, ovo je tek prvi korak e, i kada je riječ o poštivanju ljudskih prava i slobode govora trebamo zahtijevati dijela, ne samo riječi od vjetnamskih vlasti. U tom smislu ovaj sporazum predstavlja važnu polugu u rukama Europske unije kojom se možemo poslužiti kako bismo pozvali Vjetnam da ispoštuje preuzete obveze. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Harancva na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Ovo će biti prvi veliki trgovinski sporazum koji će ovaj novi saziv ratificirati i e, time se šalje niz pozitivnih poruka. Kao prvo u sve e, protekcionističkijem svijetu Europska unija pokazuje da vjeruje i dalje u slobodnu trgovinu koja se temelji na pravilima. Onda ćemo poslati i nadalje e, ključnu poruku ovoj regiji i približiti se i zemljama ASEANA. Kao treće, pokazat ćemo građanima da želimo pružiti više prilika našim poduzećima da e, rade, rastu i osnivaju nova radna mjesta. I također pokazujemo da Europska unija e, može utjecati na druga područja. Ovaj sporazum je potaknuo Vjetnam na znatne reforme prava rada. I ovime možemo otvoriti put e, i dijalogu o raznim temama koje se kreću od ljudskih prava do zaštite okoliša a kao i sa svakim sporazumom provedba će biti od ključnog značaja i tu možete računati na parlament da će on odraditi svoje. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Kampo Minozi na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Trebamo pravim riječima komentirati ono što je rekla Europska komisija. Laž lokalni razvoj. To neće dovesti do lokalnog razvoja e, vjetnamskih poduzeća, nego će to samo potaknuti europska poduzeća, velike multinacionalne korporacije da se premjeste u zemlju poput Vjetnama, a to će zadati još jedan e, udorac e, europskom i italijanskom gospodarstvu. Sramota. Mnogi su rekli da se ljudska prava uopće ne poštuju u Vjetnamu, socijalni standardi su vrlo niski, dakle ovo je još jedan trgovinski sporazum koji će dovesti do dumpinga plaća i to naši radnici vrlo dobro znaju. Zatim, licemjerje. Licemjerje zato jer zeleni plan koji namećete našim poduzećima i koji će ih strašno stajati se ne može nametnuti Vjetnamu, a Vjetnam neće nikako krenuti tim putem. Osim toga, to su standardi koje e, tražite od jedine kraljevine koje ih već e, poštuje. Dakle, u ovoj vašoj lošoj trgovinskoj politici zapravo ne zazirate od sklapanja sporazuma sa zemljama koje uopće nemaju nikakvu razinu zaštite ni radnika, niti, e, niti okoliša. Hvala kolegica Hautala na jednu minutu. Hvala. Gospodine povjereniče, sporazumi između Europske unije i Vijetnama su važni, nesumnjivo sa geopolitičkog stajališta i Vijetnam je svakako učinio napredak u reformi radnog prava, ali nije izmijenio kazneni zakon kako bi omogućio radnicima da traže ta prava. Represija je sve jača, naročito u posljednjim fazama finalizacije ovoga sporazuma. Ako parlament bude sutra davao svoju privolu ovom sporazumu, preuzet će ogromnu odgovornost da se ostvare njegovi zahtjevi u pogledu održivog razvoja ljudskih prava i sudjelovanja neovisnih organizacija civilnog društva. Kao i e, kod svih zahtjeva odbora za vanjske poslove komisija i njezina tijela moraju osnovati neovisno tijelo za praćenje ljudskih prava i također neovisno tijelo za rješavanje sporova. Stoga mi iz redova zelenih ne možemo podržati ovaj sporazum. Hvala. Hvala. E, riječ ima zastupnik Bijela na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. i e, slobodno trgovinski sporazum i instrument predpristupne pomoći su najambiciozniji instrumenti koje je Europska unija zaključila sa zemljama u razvoju. E, pregovori se vode sa dva cilja u vidu, odnosno nastoji se osigurati europskim poduzećima najbolji pristup vjetnamskom tržištu, a također e, se traži još jedan osunac uz Singapur u ovoj regiji za dalje pregovore sa tom regijom. Sva svi ciljevi su ostvareni. Ovaj e, sporazum nadilazi obveze iz okvira Svjetske trgovinske organizacije poput propisa o obvezi sa zaštitom intelektualnih prava, carinom e, i tako dalje. U svim ovim područjima Vjetnam je pristao preuzeti nove obveze koje nadilaze ono što je preuzeo sukladno drugim sporazumima uključujući i CPTTP. Ovo je sporazum koji će ukloniti praktički sve carinske prepreke trgovini. On je dobro uravnotežen, imat će i pozitivne učinke i na gospodarstvo Europske unije i Vjetnama i Europska unija će moći vršiti dodatni pritisak na Vjetnam eh, za zaštitu ljudskih prava i stoga ću ja podržati ovaj sporazum. Hvala. Eh, riječ, riječ ima gospođa Đeri na jednu minutu. Hvala. Vidim da se danas krajnosti spajaju. Oni među vama koji se protive ovome sporazumu bi trebali dva puta razmisliti o tome koji je naš cilj. Naš cilj je otvoriti dalje prilike za europska poduzeća kako bi od toga imali koristi i naši građani. I također će više trgovine koristiti i e, vjetnamskim građanima koji će ostvariti i e, veći rast i razvoj. Oni koji smatraju da je Europska unija tamo da prodikuje, da drži lekcije drugim e, zemljama, e, griješe. Europska unija je tamo da pokaže poštovanje i razvije razne odnose sa zemljama partnerima, što će sve pridonijeti poboljšanju e, ekoloških standarda i zaštite radnika. Oni koji se protiv ovom sporazumu ne žele da naše poduzeća pristupe natječajima za javnu nabavu u Hanoju i drugim gradovima. E, komisiju molimo da nam dostavi praktične informacije o tome kako bi europska poduzeća mogla u potpunosti iskoristiti sve ove mogućnosti. Hvala. Riječ ima zastupnica Rodriguez spinjero Hvala vam lijepa, poštovani gospodine Hogan. E, ovaj sporazum jako je važan iz strateških razloga zbog e, načina na koji će poticati naše gospodarske odnose i zbog velike obveze koju je Vijetnam preuzeo da će e, sremiti održivom razvoju u trenutku kad je to najpotrebnije. Imajući u vidu ambiciozne ciljeve, jačanje suradnje i Eh, od, eh, jedan alat koji će nam poslužiti kao eh, od, sredstvo održivog razvoja, smatram da je ovaj ugovor važan. Europski parlament, zahvaljujući različitim naporima mog kluba, ali i drugih klubova, uspio je napraviti ovaj sporazum kojima će se raditi na e, poštivanju ljudskih prava i drugih prava koje su nama bitna. Međutim, istovremeno nam ostaje jako puno posla i nas, socijaliste, jako brine situacija s ljudskim pravima, konkretno u onom dijelu koji se tiče temeljnih sloboda. Stoga smatramo e, da e, treba poduzeti određene mjere kojima će se osigurati da ovaj e, sporazum ne šteti poljoprivrednicima u Europi, a konkretno proizvođačima riže. E, stoga smatramo da dakle možemo podržati ovaj sporazum. Hvala, riječ ima kolega Karliskin na jednu minutu. Madame la présidente, euh, monsieur le commissaire. Euh, Gospođo gospodine povjereniče, kolege. Pridružujem se kolegi Bartolu koji je bio izvjestitelj za odbor za ribarstvo vezano uz borbu protiv nezakonitog ribarenja. To je izuzetno važna stvar e, kako bi se zaštitili naši riblji stokovi. Vjetnam je dobio žuti karton kada se radi o nezakonitom ribarenju. Međutim, treba staviti naglasak na trud koji je ta zemlja uložila eh, i u sklopu pregovora čiji je ishod ovaj današnji sporazum o slobodnoj trgovini. U sporazumu jasno stoji da stranke potpisnice namjeravaju aktivno se boriti protiv nezakonitog e, ribarenja. Postavlja se pitanje je li to dovoljno. Ne, to nije dovoljno. Idemo i korak dalje. pokušajmo primjerice koristiti neke druge zaštitne mehanizme, primjerice ukidanje bilo kakvih povlaštenih tarifa tako dugo dok e, uistinu nisu vidljivi rezultati. To je amandman koji ću ja predložiti i molim vas da ga podržite. Hvala riječima na Predsjednice, dame i gospodo, Trgovina koristi uvijek svim uključenim stranama. Kao stalni izvjestitelj za Bangladeš i druge zemlje znam e, kako to izgleda u zemljama u razvoju poput Vijetnama, kada jedna zemlja dobije jedan takav slobodno trgovinski e, sporazum i može se povezati sa europskim gospodarstvom. Zato je ovaj sporazum važan, zato jer zemlje u razvoju mogu dobiti priliku da se povežu s nama i zbog toga se zalažem za usvajanje ovoga sporazuma. Ovaj sporazum odražava također i različita stajališta u ovom domu o trgovini s drugim zemljama i do također nudi i priliku svim zemljama u razvoju za daljnji razvoj kako bi i blagostanje došlo u njihove zemlje umjesto da ga tamošnji stanovnici traže drugdje. Stoga smatram da će ovaj e, sporazum e, dati i pozitivnu poruku tim zemljama i zato vas e, molim da glasujete za njega. Hvala. Hvala riječima zastupnica Gregorova na jednu minutu volný obchod obecně vytváří bohatství pro Hvala. Slobodna trgovina općenito stvara blagostanje za sve uključene strane kao pro-europjanka ne mogu biti protiv ovoga sporazuma. Dobro, ratifikacijom ovoga sporazuma mi kažemo da Europska unija podržava jednu zemlju koja ima jednu stranačku vlast koja guši svoj narod. Dakle, nemojte se dati zavarati takvim jamstvima za zaštitu ljudskih prava i demokratske reforme. U godinama u kojima se pregovaralo o ovom sporazumu situacija se pogoršala u Vjetnamu. Nije samo riječ o ljudskim pravima nego bi to bilo loše i za trgovinu. Vjetnam e, mnogo više dobiva od Europske unije ovim sporazumom i u ovom trenutku moramo imati e, jamstva za naša poduzeća. Želimo li doista Europu koja je pod utjecajem autoritarnih režima koji ne daju znakove poboljšanja? E, hvala. Prihvatite li pitanje gospodina Simona? Gospođa Simona, prosite. Izvolite. Frau Kollegin, ich verstehe an Ihrer Ne razumijem vaše riječi. Smatrate li da ćemo sa ili bez sporazuma imati veći utjecaj na autoritarne